kada bude primijenjen, onda se treba primijeniti na sva, eh, e, na sve europske tvrtke na jednak eh, i pravitan način. Zaključujemo ovu raspravu, dakle. Sutra će se glasati u podne. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, usmeno pitanje upućeno komisiji o strategiji unutarnje sigurnosti Europske unije. U ime komisije i odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Prvo ćemo saslušati osobu koja je postavila pitanja, a to je gospodin Lopez Aguilar. Imate pet minuta, izvolite. Mi smo ovdje kako bismo govorili o pitanju unutarnje sigurnosti. Radi se o strategiji usvojenoj 2010. godine za vrijeme španjolskog predsjedavanja Europskom unijom. Ovdje smo e, naveli deset osnovnih e, strategija u slučaju pretnje Europskoj uniji nakon atentata iz Štokolma. Dakle, ovdje govorimo o e, članku 67. E, iz ugovora e, iz Lisabona, znači radi se o našoj zajedničkoj sigurnosti te moramo uzeti u obzir i dodatu vrijednost ovog pitanja, naročito povezano uz mreže kriminala u Europskoj uniji, borbu protiv tog kriminala, e, zaštitu naših vanjskih granica i tako dalje i tako dalje. Naravno od 2010. godine na ovamo svijet se izmijenio i e, naši građani traže različite drugačije političke odgovore. Europska Odbor e, za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove je bilo u kontaktu sa Europolom i s njim smo raspravljali o zadnjim trendovima vezanim uz pitanje terorizma. O tome smo raspravljali s e, ravnateljem Europola i također smo sagledali izvješće o osnovnim prijetnjama vezanih uz kriminal. E, mi smo dobro razmotrili ovo izvješće i osnovne prijetnje organiziranog kriminala. E, stoga je i došlo do e, preporuke Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove gdje se govori o suzbijanju pranja novca, trgovine oružjem i drugim strateškim prioritetima Europske unije. Također smo razgovarali sa gospodinom Dekakovom koji je koordinator za suzbijanje terorizma o njegovom posljednjem izvješću u kojem se govori o onim osobama koje možemo pronaći u Europskoj uniji koje same djeluju, e, a ipak su na neki način povezane s terorističkim e, organizacijama. Također se u ovom izvješću govori o e, pranju novca, korupciji. Europska komisija mora e, redovno revidirati svoju strategiju unutarnje sigurnosti Europske unije, a Europski parlament e, čitav taj postupak mora nadgledati kako bi vidjeli da li se poštuju prioriteti. Prošle godine to je učinjeno pod pokraviteljstvom gospođe Borseli, a ja nastavljam njezin rad naša E, namjera je baviti se pitanjem e, trgovine ljudima, pranjem novca i tako dalje. Prema ovom izvješću, organizirani kriminal je i dalje pretnja za unutarnju sigurnost Europske unije. Radi se o ozbiljnoj pretnji i za gospodarstvo Europske unije. Mi također imamo na raspolaganju i četvrtu direktivu o suzbijanju pranja novca kojom se e, jamči zaštita financijskih interesa Europske unije. Radi se o direktivi PIF E, i e, također imamo direktivu za borbu protiv e, kažnjivih dijela. Europska unija mora imati snažnu strategiju kako bi razotkrila kriminalne skupine, kako bi raskrinkala kriminalne strukture i kako bi se jednostavno izmijenila i e, pravna, kako bi se izmijenilo i pravno zakonodavstvo vezano uz ovo pitanje, stoga je zatraženo mišljenje našeg e, odbora za građanske slobode e, kao tijela koje vrši nadzor nad ovim pitanjima. Naš odbor je odbor kojeg se redovno informira o ovim e, pitanjima. Kada Europska komisija bude radila strategiju za 2014. godinu, mora surađivati s našim odborom, jer mi smo tu kako bismo komisiji pomogli u izrađivanju ove strategije. Ovo sve vam govorim e, kako bih pojasnio elemente koji su u nadležnosti država članica, što znači da i sa njima moramo usko surađivati. E, svakog tromjeseče organiziramo konferencije sa predstavnicima nacionalnih e, parlamenta, to organiziramo u Europskom parlamentu kako bismo vidjeli dokle su došli u e, provedbi ove strategije na europskoj razini. Zahvaljujem. Predajem riječ e, povjereniku gospodinu Andoru koji će odgovoriti na postavljeno pitanje u ime parlamenta, a postavio ga je gospodin Lopez Aguilar. Zahvaljujem Radi se o strategiji unutarnje sigurnosti, odnosno zaštite naših građana. Stoga je bitno napomenuti u ovom periodu nakon Štokolma da se moramo usredotočiti na ovaj institucionalni kontekst kojeg je stvorio Lisabonski ugovor, a naročito Europski parlament koji sada ima jaču ulogu u zakonodavnom postupku i u međunarodnim pregovorima. Mi radimo i dalje na e, mjerama nakon Štokolma i na našem dnevnom redu već imamo određena pitanja zakazana za sastanak u ožujku sljedeće godine. To će također se e, raspravljati i sa drugim prioritetima vezanim uz područje sigurnosti i pravosuđa Europske unije, a to je u skladu sa rezolucijom parlamenta od 22.5.2012. godine o e, strategiji unutarnje sigurnosti, a radi se o drugom izvješću, a to će također e, imati utjecaj i na e, objavljivanje trećeg izvješća ISS-a. Mi smo planirali dati treće i konačno izvješće o, o provedbi ISS-a E, također uzimamo u obziru i relevantne aktivnosti e, glavne uprave za unutarnje poslove. Zahvaljujemo. Sada dajemo riječ kolegama koje su se tražile riječ u ime klubova zastupnika, gospodin Skurija. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih se želio zahvaliti povjereniku i našem, kao i našem izvjestitelju i predsjedniku odbora Libre na njegovom izvještaju. Mi smo pokušali popraviti popraviti sve ono što će doći na glasanje, sve u tekstu i pogotovo nekim aspektima koje smatramo posebno važnim. Naime, poboljšanju analize o rizicima koji prijete, primjerice, recimo kod prirodnih katastrofa, kao što znamo da kod takvih prirodnih katastrofa građanu treba Europa, Europa koja će mu brzo pomoć bez pretjeranog birokratiziranja. Sad, naš odgovor nije još kompletno gotov, ali ide u tom smjeru. I mislimo da je upravo ta solidarnost e, vrlo važan element naše unije. Drugo, to je bila uloga sigurnosno svih nas i sigurnost vanjskih granica, a ujedno onda i sigurnost unutar unutar same Evropske unije. Zatim migracijski e, stokovi koje primjećujemo. Mi smatramo da društvo ne smije biti ugroženo time kada bismo migrante, ilegalne migrante mogli malo humanije prihvatiti, bilo bi bolje, ali naravno tu treba vidjeti ko će kod nas stizati i kako će biti prihvaćen. U svakom slučaju ništa od toga, niti jedno, niti drugo ne smije se odraziti negativno na suživot i život naših građana Unije. Sljedeća točka bi bila problem nasilja u obitelji. Imamo porast nasilja u obitelji, pogotovo prema djeci, ženama, nezaštićenima, kao što znamo. I mislimo da je to jedan od velikih problema unutarnje sigurnosti cijele Unije. Da, zatim, želimo da se pojačanim mjerama krene protiv pedofila i seksualnih počinitelja, pogotovo pedofila Evropska unija po našem mišljenju treba mjere, jače mjere koje će se pobrinuti za sigurnost. Hvala lijepo. A sada imamo u ime demokratske e, frakcije gospodina Weidenholzera. Europa je za većinu svojih građanki i građana nije ekonomski, gospodarski projekt samo ali je zapravo, je nije samo dakle jedinstveno tržište, nego je jedan zajednica koja im jače sigurnost. Prema tome, mi želimo i naša osnovna načela garantiraju prostor sigurnosti i slobode. Prema tome, tu upravo imamo i glavnu dimenziju onog što želimo postići, što želimo sutra potpisati u našim papirima i što želimo kod Europskog vijeća postići. Ja često puta zaboravim pet glavnih točaka kojima se razgovara kada govorimo o pojačanju ovih regulacija o sigurnosti građana Europske unije. Ljudi su egzistencijalno zainteresirani za sigurnost, to je jasno. Međutim, pritom ne žele, ne žele se odreći ni malo svoje slobode. Dakle, zajamčiti temeljne slobode koje mi dajemo i garantiramo ljudima, to je zapravo glavna zadaća našeg parlamenta. Prema tome i svaka kritika koju mi upućujemo je vrlo konstruktivna. Posebno je važna i uloga evropskih agencija koje na tom području djeluju. Mnoge mjere koje se poduzimaju, poduzimaju se samo vrlo sporo i sa puno krzmanja. Prema tome nadamo se da će se i regulacija nova Europolu u adekvatnom roku predviđenom završiti. Također mislimo da bi se trebalo aktivnije uključivati zemlje članice pogotovo kada je riječ o direktivi o obradi i zaštiti podataka i načinu postupanja s podacima u policiji. Biće vrlo zanimljivo vidjeti kako će se to sve skupa odvijati u ovom napetom odnosu između slobode i sigurnosti. Hvala lijepo. A sada Jozef, sada imamo sljedećeg govornika. Vidim, gospodin Albrecht, kolega Albrecht je sljedeći, ali njega ne vidim ovdje u plenarnoj dvorani. Ha. Dakle, to bi trebao, on bi trebao u ime zelene stranke govoriti. Prema tome onda ćemo riječi dati Hans Kropu u ime konzervativnih. Mišna. Uvaženi predsjedniče, ja se u potpunosti podržavam, dakle treba podržati e, ovo i da su, da sigurnosna pitanja jako velik e, problem na granicama i sigurnost e, naših građana je važna. Koliko god podržam ovu rezoluciju, odavno sam dakle zagovornik rada Europola i smatram da trebamo jako dobro surađivati i preko i surađivati na pitanju prekograničnih e, problema, no ipak ovdje e, i su više malo jasnih e, i konkretnih prijedloga ima koji sprečavaju da se dakle radi na sigurnosti i individualnim pravima. Ja se nadam da ćemo moći pregledati ovaj dokument ponovno i ponuditi prijedloge za izmjene. Ja sam gospodin Lopez Aguilar je jako dobar dečko, ali E, još ovdje treba puno e, raditi da bude e, koherentno i da se jasno iznesu prioriteti ovog parlamenta na ovom polju. Hvala. Najpša hvala gospodine Kirhop. Sada zadnja predstavnica klubova zastupnika je gospođa Ernst u ime GUE. Hvala lijepo. Naravno i mi želimo da Evropska unija i zemlje članice u svojoj strategiji o unutarnje sigurnosti u tom smislu podupiremo izvještaj našeg izvjestitelja. Međutim, za nas je odlučujuće pitanje u kojoj mjeri će odnos sigurnosti i slobode građana biti izbalansiran. Taj odnos se mora vrlo jasno definirati, a tu na tom području baš i nećem nešto konkretno od komisije. Građana ne smije represivna strategija o sigurnosti ugušiti, a mnogo toga podsjeća na to. Mi imamo načelo pravne države, država postaje zbog građana, a ne obrnuto. Prema tome, to mora biti naše geslo i to mora biti naš cilj. A ja sam prilično skeptična da li sa dosadašnjim strategijama, pa čak i ovima o kojoj smo vidjeli da se naziru kao u budućnosti, da li ćemo napredovati, da li ćemo naš taj svijetli cilj ostvariti. Pa evo vidimo ove skandale koje su se dogodile. A šta je Evropska unija poduzela da spriječi ovo špioniranje milijuna i milijuna građana i Evropske unije? Pa to zapravo govori o državnom kriminalu, jer to u biti to jest što činite da biste slobodnu sferu i privatnu sferu naših građana zaista zaštitili? A ništa niste učinili protiv tog skandaloznog špioniranja građana. I zapravo vi govorite o tome mm, vrlo nejasno, a mi znamo da ako ste prag sumnjičavosti toliko spustili da to de facto pomaže samo kriminalcima i teroristima i vi za de facto govorite sve o ugroženoj sigurnosti, ali dalje je to put. Hvala lijepo, gospođo. Ali sada prelazimo. Gospodina Demero, dvije minute. Hvala puno, gospodine predsjedniče. Dakle, ta pitanja koje sam dobio su vrlo suvremena, ali mi govorimo o prioritetima koje komisija mora uzeti u obzir za buduće provođenje unutarnje sigurnosne strategije. Pitanja koja govore o vrlo važnoj ulozi Europske agencije i koliko je, su važne uopće Europske agencije, pogotovo Europol, da bismo naše ciljeve ostvarili. U ožujku je komisija podnijela prijedlog o kojem sam ja napravio izvještaj. Ja sam je izvjestitelj i tu se sa, iz više strana naše kuće tražilo da se ubrza postupanje. 7. lipnja je većina država na vijeću kazala da se Interpol Europol ne, da se Europol ne smije ni sa kim ujedinjavati, nego potpuno neovisno i dalje raditi, jer tako sjajno rade naše agencije sigurnosne i policijske, svaka za sebe. Taj prijedlog smo dalje proslijedili, ali samo zapravo smo govorili de facto u detaljima o Europskoj policijskoj školi i jedinstvenom policijskom obrazovanju važna je uloga koju i Španjolska ovdje ima u svojim operacijama i sudjelovanju. Španjolska će voditi dvije takve institucije i dvije velike zajedničke akcije, da kažemo, kampanje Evropske u borbi protiv trgovine narkoticima ljudi i krivotvorenja. Moramo posebno paziti na radikalizaciju koju smo zamijetili među u ovoj našoj današnjoj sceni gdje imamo sad i pojedince usamljene vukove, ali definitivno sa jednim terorističkom pozadinom. Zatim, pitanje kibernetičkog kriminala, nam bi trebala više sredstava da se možemo s tim boriti, jer mi znamo da pogotovo nam pom području sve ovisi o dovoljnim sredstvima i morat će se o tome voditi jedna suvisla rasprava. Hvala lijepo, sada će slijediti gospodin Papa Nikolu sa dvije minute. Hvala puno gospodine. Hvala vam gospodine predsjedniče. Lopez Hvala. Želio bih zahvaliti gospodinu Lopezu Aguilaru, predsjedniku našeg odbora i na inicijativi na e, zbog ove važne rasprave. Naime, program iz Stokholma sadrži jako važne podatke od, od kojih e, su neke mogle biti iskorištene tijekom nekoliko zadnjih godina. Što se tiče unutarnje sigurnosti, mi se svi slažemo s tim da su ostvareni veliki napreci, no pitamo se da li smo dosegli onu razinu na kojoj možemo stvariti ciljeve programa e, iz Stokholma. Mislim da e, je odgovor negativan i pozivam povjerenika da se izjasni po tom pitanju. Dakle, danas nismo uspjeli, do danas nismo uspjeli ostvariti, odnosno doći do te razine solidarnosti predviđene u tom e, ugovoru kako bismo mogli dakle dijeliti e, informacije odnosno podatke koji su predviđeni e, stupom koji se odnosi na sigurnost i e, evo to se može vidjeti tijekom rasprave koja je vođena o Siriji i Egiptu razgovarano je o o pitanjima velikih brojeva, velikog broja izbjeglica koja kucaju na europska vrata. Kako bismo imali unutarnju sigurnost, moramo isto tako imati valjanu zaštitu naših vanjskih granica i e, velika su e, očekivanja e, od nove, novog programa Eurosur. Dakle, da li smo dosegli odgovarajuću razinu? Mislim da postoji odgovarajuća podjela obveza i prava solidarnost i da li postoji odgovarajuća suradnja? Ja mislim da ne. Određeni broj zemalja ima disproporcionalnu e, zadaću i to sve e, teret na svojim plećima i to stvara i ksenofobiju, rasizam i e, ekstremizme i to za posljedicu ima E, to što naša sigurnost uopće nije dovoljno nije zadovoljavajuća, nije onako kako bismo htjeli da bude. Mi imamo velike izazove i e, čekamo da vidimo koji su prijedlozi komisije kako bismo ostvarili taj napredak. Hvala. Hvala, kolega. Predam riječ gospodinu Jakolinu, e, dvije minute. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Ugovor iz Lisabona je parlamentu dao nove nadležnosti koje, i one koje se odnose na upravljanje strategijom unutarnje sigurnosti. Pitanja i stavovi gospodina Lopeza Aguilara mogu biti samo, eh, možemo ih samo podržati, Europska unija mora primijeniti e, strategiju unutarnje sigurnosti koja će biti sinhronizirana sa državama e, članicama, osobito što se tiče e, informatičke sigurnosti. Europski centar koji je stvoren trebao bi e, biti u stanju pomoći Europolu i drugim e, agencijama i to je korak u pravom smjeru kako bi se e, odbilo sve te napade na privatnu sferu, naša veleposlanstva ili privatne osobe ili druge napade. Tu također treba spomenuti i borbu protiv terorizma i organizirane kriminala, mafije i po tom pitanju moramo doseći jako visoku razinu koordinacije e, policijskih snaga, e, sudstva i tu mora postojati jako dobro povjerenje između aktera, a i trebamo surađivati s trećim zemljama. Jako je važno boriti se protiv terorizma, kao što sam to već rekao i u tom konkretnom slučaju želim također e, istaći svoje izvješće za odbor Krim o organiziranom kriminalu. Dakle, i u tom slučaju naša strategija može uroditi velikim plodovima. I konačno moramo, kao što sam rekao, privilegirati naš rad e, na suradnju sa zemljama juga koje e, su e, koji imaju pristup moru zemlje iz kojih dolaze brojni migranti. Nakon arapskog proljeća došlo je do novog vala, odnosno navale e, migranata i tu stvarno moramo od Baltika do e, Sredozemlja e, organizirati učinkovitu suradnju kako bismo mogli ostvarati one rezultate koje od nas očekuju, očekuje 550 milijuna europljana, to je sigurna Europa. Hvala. Zadnja govornica je gospođa Jimenez Beseril, dvije minute također. Hvala gospodine predsjedniče. Prije 12 godina bili smo zaprepašćeni onim velikim terorističkim napadom, najvećim e, u povijesti, više od 3000 mrtvih, 6000 ranjenih u Sjedinjavim državama i ja e, Pozdravljam sve žrtve, odajem počast svim žrtvama bilo u Sjedinjim američkim državama i u drugdje u svijetu. Mi smo tu da e, se zalažemo za vrijednosti Europske unije, vrijednost slobode i ovdje govorimo o unutarnjoj sigurnosti Europske unije. Glavni cilj jeste zaštititi živote naših europskih sugrađana. Dakle, ja pozdravljam e, ovaj, ovu komunikaciju e, komisije u vezi s ovom strategijom i tu je dakle, terorizam i dalje prioritet. Moramo se boriti protiv terorizma i moramo izbjeći da dođe do ekstremističkih situacija. Prema Europolu teroristička prijetnja je predstavlja čitavu paletu od al i do drugih vidova terorizma. Ponavlja, vraćam se na članak 12. rezolucije u kojem stoji da se treba pozabaviti isključivo e, e, pokretima ekstremne desnice u e, Europskoj uniji. Zašto samo to? Zar nema ekstremističkih pokreta u, na krajnjoj ljevici? U svakom slučaju, kad čim je riječ o nasilju, to, to je štetno za sve nas. Terorizam ima samo jednu ideologiju, a to je bol, to su bol i strah. Mi se, dakle, od toga moramo zaštititi, poboljšati E, obuku onih koji se bore protiv toga, poboljšati sposobnosti reagiranja na takve stvari. Moramo pomoći žrtve terorizma i ne smijemo zaboraviti e, osuđivanje terorizma. U strategiji 2015-2019 e, komisija mora odgovoriti na očekivanja naših sugrađana koji žele živjeti u sigurnom svijetu, to ja se zato zalažem kao i cijeli parlament sigurno. Hvala Tereza. Jedna kolegica se javila za riječ. U spontanom javljam za riječ. Imate minutu, gospođo Donova, izvolite. E, primjena e, unutarnje sigurnosti Europske unije i borba protiv unutarnjih e, zločina jesu glavni ciljevi borbe za sigurnu Europu. Ja pozdravljam ovu, ovaj novi zakonodavni tekst za borbu protiv kriminaliteta, financijskog kriminaliteta i labeliranja eksploziva. svakako je najvažnija E, postignuće program Atlas koji e, daje e, sredstva za protorističke napade i koji radi na otkrivanju terorističkih skupina. Ja smatram da treba nastaviti na suradnji između državnih kibernetičkih centara i mislim da će to biti dobra platforma za razmjenu najbolje prakse. Hvala. Hvala kolegice. Rasprava je dajem povredniku riječ da zaključi raspravu. Možete odgovoriti na posljedna pitanja i reagirati na razne intervencije. Gospodin predsjedniče i gospodin Aguilar, hvala na ovoj E, raspravi o unutarnjoj e, sigurnosnoj strategiji i hvala vam na vašim, e, vašim prijedlozima. Mogu se samo složiti s gospodinom Papa Nikolavom da unutarnja sigurnost zahtjeva blisku suradnju i više solidarnosti u Europi. Neka od postavljenih pitanja tijekom rasprave zahtijevaju e, malo veću e, procjenu i detaljniju procjenu o praksi i incidentima, odnosno posljedicama. No, u svakom slučaju vjerujem da je ova rasprava bila od velike koristi i da e, se daje svoj doprinos za stvaranje otvorene sigurne Europe i zaštiti naših sugrađana kao što stoji u stokolskom programu. Hvala vam povjereniče. Imamo dakle prijedlog e, rezolucije i podsjećam da se o tome glasuje sutra u 12 sati. Sad se nalazim u malo neprijatnoj situaciji, naime što se tiče ove zadnje točke koje se nalazi na dnevnom redu,